dame i gospodo zastupnici dragi kolege uobičajeno je da se prilikom preuzimanja dužnosti novoizabrani predsjednik obrati skupštini kada sam bio izabran u siječnju činilo mi se da bi bilo najbolje da pričekam prije nego što vam predstavim svoju viziju budućnosti. Ovo će biti kratak govor. To mi je omogućilo da bolje uzmem u obzir svoju dužnost kao predsjednika, ali isto tako da analiziram odgovornost i ovlasti naše institucije te nas kao zastupnika. Preostaje nam Manje od dvije godine prije novih izbora i pred nama su brojni izazovi, borba protiv terorizma, nezakonite imigracije, zapošljavanje, klimatske promjene i Brexit. Naši sugrađani očekuju od nas da odgovorimo na njihova očekivanja. oni nam se obraćaju budući da smo mi jedini izravni sugovornik s kojim mogu komunicirati na europskoj razini. U ožujku sam imao čast u ime Europskog parlamenta potpisati izjavu u Rimu. Naša je obveza budno pratiti da se preuzete obveze od strane država članica europskih institucija ne zadrže samo na načelne izjave, nego da dovedu do konkretnih rješenja za naše građane. Mi smo u rekordnom vremenu usvojili važne i kompleksne dosije, poput EFSI-a, Europskog fonda za održivi razvoj, zatim paket mjera za zaštitu osobnih podataka te paket mjera za Europsku graničnu stražu. Od početka godina smo mnogo toga učinili. Stabilizirali smo financijska tržišta, ojačali smo fond fondove za rizični kapital, te fondove za društveno poduzetništvo potpisali sporazum CETA i ukinuli naknade za roaming. Za nekoliko trenutaka ćemo glasovati o mjerama kojima je cilj ojačati sigurnost opskrbe plinom. Mnogo posla je još pred nama. Želimo postići rezultate u području jedinstvenog digitalnog tržišta, modernizirati našu trgovinsku politiku kako bismo zaštitili strateški važnu industriju, trebamo osnažiti i socijalnu dimenziju u Europskoj uniji te postići sporazum vezano uz reformu sustava za razmjenu kvota emisija te pobrinuti se da tranzicija prema zelenoj energiji postane stvarnost. Novi, novo povjerenstvo za terorizam će uskoro razgovarati o tomu kako poboljšati borbu protiv terorizma. Trebamo također raditi na paketu mjera za obranu te osnažiti svoju industrijsku politiku. Međutim, najvažniji zadatak koji je pred nama je paket mjera za azil. Znamo da se kasni zbog vijeća, međutim to nas ne oslobađa naše dužnosti da poduzmemo sve što možemo kako bismo zaključili taj paket mjera prije kraja ovoga saziva. Sutra ćemo imati priliku razgovarati o svim tim temama sa predsjednikom komisije kada se bude razgovaralo o stanju u Europskoj uniji. Dragi kolege, eh, na ovaj zakonodavni aparat iznimno je kompleksan, međutim možemo reći da dobro funkcionira. Drago mi je što možemo računati na kompetentnu, profesionalnu i angažiranu administraciju. Ja ću se potruditi da očuvam sklad i dobru suradnju među raznim tijelima u ovome domu, jer o tome ovisi naša učinkovitost i naša mogućnost za djelovanje. Naši rezultati također ovise i o našim uvjetima za rad i zato ću posebnu pozornost posvetiti upravo tome. Međutim, drage kolege, zakoni se ne usvajaju samo zato da bismo mogli najaviti da smo nešto učinili u ovom ili onom području. Naša je obveza donijeti prave odluke i prave izbore. Zakonodavstvo koje usvajamo odrazit će se na svakodnevni život 500 milijuna građana u sljedećim desetljećima. Zakonodavac mora biti u mogućnosti povesti jednu dubinsku analizu svih aspekata predloženog zakonodavstva te uzeti vrijeme da sasluša naše građane, ali isto tako i našu vlastitu savjest. Da kako treba izbjeći da to dovede do probijanja rokova koji nisu opravdani. Ja ću se pobrinuti da se e, takvi slučajevi smanje na najmanji mogući minimum. Parlament također mora imati viziju usvajanja kvalitetnog zakonodavstva kojima je cilj, kojemu je cilj razriješiti probleme građana, a ne stvarati nove. Međutim, građani također očekuju od nas da branimo Europu u svijetu, naše vrijednosti, naša načela. Slobodu, solidarnost, subsidijarnost, prava ljudi i pravnu državu, te jednakost muškaraca i žena i e, socijalno osjetljivo tržišno gospodarstvo. Vjerujem da su ovdje prisutne političke snage potaknute željom, iskrenom željom da doprinesu poboljšanju života naših sugrađana. Dragi kolege, mi smo jedan od dva su zakonodavca u području donošenja proračuna. Mi trebamo preuzeti tu dužnost odgovorno, ali isto tako imajući odgovarajuću viziju. Sada e, ćemo uskoro započeti rasprave o novom višegodišnjem financijskom okviru. Ja mislim da novi proračun mora biti utemeljen na proračunskoj politici e, koja se temelji na logičnoj distribuciji i na jasnim ciljevima. Najprije trebamo donijeti političke odluke i tek nakon toga osigurati odgovarajuća proračunska sredstva, a ne obrnuto. Ovaj parlament je u više navrata iskazao želju i potrebu za ostvarivanjem cilja novih e, vlastitih izvora prihoda. Ja sam osobno uvjeren da je to potrebno, te ću nastaviti o tome razgovarati unutar naše institucije i zajedno sa drugim europskim institucijama. Dragi kolege, pogledajte ovaj dom. U ovoj vijećnici nalaze se kolege koji dolaze iz najudaljenijih regija Europe sa čitavog našeg kontinenta. Ovdje su zastupljeni svi narodi Europske unije. Parlament je uistinu srce Europe. Ovaj parlament je jedino mjesto na našem kontinentu gdje izravno izabrani predstavnici naroda mogu otvoreno razgovarati o pitanjima koja su od značaja za naš kontinent. Jedino mjesto gdje mogu razgovarati, upoznati i zajednički raditi na rješavanju zajedničkih problema. U ovome domu e, se obraćaju šefovi država e, iz čitavog svijeta, eminentni ljudi, značajni ljudi našeg vremena i to daje našoj instituciji jednu dimenziju koja izlazi izvan okvira koji su propisani osnivačkim ugovorima. Tu dimenziju treba osnažiti. I ovom prilikom želim podsjetiti sve šefove država Europske unije da su trajno pozvani da se dođu obratiti zastupnicima na plenarnom zasjedanju. Dragi kolege, ovdje imamo veliku veliko bogatstvo političkih senzibiliteta, mišljenja i ideja. Mi svi želimo parlament gdje se govori, ali samo na temelju uzajamnog poštivanja i zajedničkih ideja. Mi smo jedno živo tijelo i ja ću se pobrinuti da se sve ideje u ovoj dvorani mogu iskazati te da mogu doprinijeti zajedničkoj raspravi i analizi. Kao što sam oduvijek govorio, ja želim biti predsjednik parlamenta, a ne premijer. Parlament također mora povesti kada je riječ o analizi i promišljanju budućnosti Europe i mora dati politički poticaj koji je Europskoj uniji potreban. Treba mijenjati Europu tamo gdje je to potrebno, ali treba ići i prema naprijed. Zahvaljujem predsjedniku komisije koji nam je predočio dokument eh, o zajedničkoj budućnosti. Znam da su svi klubovi zastupnika poveli vlastitu, proveli vlastitu analizu. I sada je došao trenutak da dođemo do nekih zaključaka na raspravi na plenarnoj sjednici. Isto tako bismo trebali pozvati i neke ključne aktere u Europskoj uniji. To će biti prilika da se parlament pozicionira u ovoj raspravi te da posluži kao forum za političku raspravu. Dragi kolege, prilikom svog prvog govora moja prethodnica Simon Weil podsjetila je da je demokratska kontrola osnovna zadaća svih izabranih skupština. Prema tome, mi imamo zadaću i dužnost da vršimo kontrolu nad izvršnom vlasti. Praksa špicen kandidata koja je inaugurirana tijekom prethodnih europskih eh, izbora, osnažila je dodatno vezu i povjerenje između parlamenta i komisije i to treba osnažiti. Kako bi Unija funkcionirala, komisija mora moći računati na povjerenje i potporu parlamenta. Međutim, to povjerenje nije automatsko i treba ga svakoga dana iznova zaraditi. Ja preporučam dobru suradnju među institucijama, uzemno poštovanje i lojalnu suradnju. Naša sloga, naše jedinstvo je naša snaga i to ne smijemo nikada zaboraviti. Naša povijest pokazuje da je jačanje Unije uvijek pratilo jačanje parlamenta. Uvjeren sam da je bitka za dobivanje prava inicijative ključna u tom smislu i da trebamo nastaviti na tome raditi. Osnaživanje parlamentarne dimenzije Europske unije također podrazumijeva sve snažniju i sve užu suradnju među nacionalnim parlamentima, odnosno s nacionalnim parlamentima. Europa će biti demokratska ili neće biti. Parlament je uistinu živo srce demokracije i daje evropsku demokratsku legitimnost. Bez ovoga parlamenta Evropska unija bio bi samo sustav kongresa koji bi se temeljio na jednoj hladnoj i udaljenoj birokraciji. Parlament omogućuje da politika ima prednost nad birokracijom. Dragi kolege, parlament je e, stvarno mjesto gdje se mogu čuti mišljenja europskih građana. Mi ih moramo saslušati i moramo s njima uspostaviti jedan trajni, otvoreni, transparentni dijalog. Mi smo parlament koji je najotvoreniji na svijetu. Moj napor ići će u smjeru da naša vrata ostanu otvorena građanima. Čak i zastupnik ima ključnu ulogu uspostavljena veze između građana i institucija Europske unije. On nije samo predstavnik građana pri Uniji, nego i predstavnik Unije u odnosu na građane. To je uistinu značajan posao koji nas okupira svakoga dana, uključujući i vikendom. Međutim, treba jasno i glasno reći da zastupnici nisu samo prst e, koji upire tijekom glasovanja na uređaj za glasovanje, niti samo dižu ruke na plenarnoj sjednici. Oni su glas građana i moraju ga moći izraziti. To je moja vizija i daću sve što je u mojoj moći kako bi se očuvalo dostanstvo zastupnika i kako bi se e, njihova uloga valorizirala. Moramo biti ponosni na ono što jesmo. Kao predsjednik kolega, ja sam ponosan na vaš rad ovdje, ali i izvan ove vječnice. Zahvaljujem vam na svemu što poduzimate iza kulisa u odborima, klubovima zastupnika i različitim tijelima Europskog parlamenta i posebno e, na, u odnosu na birače. Zahvaljujemo na energiji koju ulažete svakoga dana na sastancima, raspravama, pregovorima, konferencijama i kontaktima s građanima i civilnim društvom. Vaš rad nije uvijek vidljiv, ali je onaj koji omogućuje e, funkcioniranje demokracije na razini Europske unije. Ja sam ponosan na vas i ponosan sam što sam predsjednik ovoga parlamenta. Zahvaljujem vam također. Zahvaljujem vam također na ukazanom povjerenju i da ću sve od sebe kako bi opravdao. Hvala. Okay. witam serdecznie państwa i w tak sympatycznym podniosłym nastroju przechodzimy do naszej dobar dan sada prelazimo na naše glavne zadatke prije toga se netko javlja za riječ želim samo obavijestiti dom da je jučer e, jedan španjolac e, koji radi za Crveni križ u Afganistanu ubijen. Mislim da je važno da ovaj parlament pošalje poruku, podršku i poruku solidarnost e, njegovoj obitelji i Crvenom križu i da odamo počest svima onima koji posvećuju svoj život kako bi pomogli drugima.